Hello, good uh, morning, uh, everybody. Um, welcome to our. How do you say it? The day before the last? Yeah. the day before the last meet. Dobar dan. Evo nas uh, dan prije posljednjeg dana sastanaka prije ljetnog raspusta, budući da je pred nama uh, dnevni red sa puno točaka, predlažem da odmah počnemo. Mislim da možemo usvojiti dnevni red, budući da čini se nema nikakvih primjedbi. Upravo sam čula gospodine konferenciji da ste se vratili sa operacije. Drago mi je da ste se operavili i da ste dobro. Želim vam eh, sve najbolje. Što se tiče priopćenja predsjednice, želim vas obavijestiti da se ovaj eh, sastanak eh, prenosi izravno na internetu, a svi dokumenti dostupni su vam preko portala e-meeting. Isto tako želim vas obavijestiti da je objavljeno novo izdanje biltena odbora IMKO. Na raspolaganju vam je i u e, papirnatom obliku i na internetu. Sada bismo trebali odobriti zapisnik sa sastanka 21. i 22. lipnja. Ako nema primjedbi, mislim da možemo usvojiti zapisnik. Vidim da nema primjedbi. Stoga usvajam zapisnik sa prošlog sastanka. A sada možemo preći na prvu točku dnevnog reda. Radi se o izvješću sa trijaloga o uredbi o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača. Olga Stenhalova, e, naša izvjestiteljica, će nas izvijestiti o trenutnom stanju. Hvala lijepa. Ja ću danas iznimno govoriti engleski. Dragi kolege, moje izlaganje biže podijeljeno u dva dijela. Znači prvo sadržajni dio, zatim postupovni dio. Što se tiče samog sadržaja, e, drago mi što vas mogu izvijestiti da smo postigli sporazum e, u prvom čitanju. Nakon e, tehničkog sastanka e, pred tri tjedna smo uspjeli postići politički sporazum i finalizirali smo tekst. 30. lipnja, zadnji dan malteškog predsjedanja, e, potvrđen je kompromisni tekst o kojem će naš odbor sutra glasovati. Europski parlament je u kontekstu pregovora koji su ponekad bili zaista složeni zbog oštre opozicije država članica, uspjeli smo postići e, sve rezultate u odnosu na naše političke prioritete. Jedno od područja u kojima je parlament bio vrlo zahtjevan i e, u odnosu na koji smo vrlo glasno iznosili svoje zahtjeve bilo je osnaživanje, sudjelovanje udruga potrošača jer svi oni imaju legitimni interes e, u zaštiti potrošača, uključujući udruge trgovaca u ovom e, postojećem mehanizmu suradnje. Uspjeli smo obraniti nekoliko provedbi, e, nekoliko odredbi koje se odnose na vanjska upozorenja. Još neke odredbe će nam osigurati da su udruge i potrošača i trgovaca e, uzete u obzir u budućnosti u Europskoj uniji. Još e, jedno unapređenje kompromisnog teksta jest e, toolbox ovlasti za sve nadležne vlasti, sva nadležna tijela u državama članicama za prekograničku suradnju kako bi se borili protiv nepravilnosti na internetu nadležna tijela imaju ovlasti istraživati e, prijestupe i e, izricati sankcije. U ovom tekstu isto tako ojačana je prekogranična suradnja e, kad se radi o prekršajima koji se odnose na čitavu Europsku uniju nakon što smo postigli sporazum i na političkoj i na tehničkoj razini odnosno odnosu na ovu uredbu i kada su sve institucije već primile finalnu verziju e, teksta o kojem smo se dogovorili, neke države članice su e, uočile četiri pitanja koje bi mogle predstavljati praktičan problem u implementaciji. Komisija se obratila meni i izvjestiteljima u sjeni e, sa tim e, predloženim tehničkim izmjenama ali nadali su se naravno da će e, politički sporazum ostati netaknut. Kada sam ja kao izvjestiteljica parlamenta proučila te izmjene, ustvrdila sam da je velika šteta da su države članice zatražile izmjene nakon e, teksta o kojem smo se već složili. E, samo dva dana nakon glasovanja u Koreperu zatražiti takve izmjene činilo mi se neprihvatljivo, bez obzira što se radilo samo o tehničkim, a ne političkim izmjenama. I zato sam prošlog tjedna u Strasburu sazvala izvanredni sastanak izvjestitelja u Sjeni, zato što sam htjela sa svima izvjestiteljima, sa svim e, klubovima htjela raspraviti o tim e, zatraženim izmjenama e, i ispostavilo se da svi klubovi mogu dati potporu tim izmjenama na koreperu. Međutim, iz, sa postupovne strane zatražiti takve izmjene u posljednji čas, premda smo održali čitav niz neformalnih sastanaka između tri institucije, uopće nije prihvatljiv. Naše zeleno svjetlo za ove promjene ne može se smatrati presedanom za buduće slučajeve slične prirode. Ali da završim e, s pozitivnijom notom, želim zahvaliti Carlosu Koelju, Richardu Suliku, Jasenku Selimović i Juliji Redi i e, tajništvu na njihovom e, njihovoj potpori i na konstruktivnom eh, dijalogu želim eh, isto tako zahvaliti i malteškom predsjedanju eh, što smo uspjeli tako konstruktivno surađivati. Radi se o opsežnom i kompleksnom dokumentu, ali moramo imati na umu da će zaista ovaj dokument osnažiti E, naše mehanizme za borbu protiv nepoštenih e, praksi i prijevara i prekršaja. I e, zato ja predlažem da sutra na odboru date svoju potporu ovom tekstu. Još jednom vam hvala svima na potpori i na suradnji i na kraju želim zahvaliti i e, Mihalu Vanjačeku, mom asistentu koji je zaista uložio ogroman trud u ovaj e, dokument, ovaj dosje. Hvala Olga na svemu e, što ste do sada učinili u ime parlamenta. Jasno mi je da vaš dodatak nije bio lak. Sutra ćemo o tome glasovati. Hvala vam najljepša. Sljedeća točka na dnevnom redu jest izvješće s trijaloga o geoblokiranju. Roza nije ovdje, ali evo netko drugi. Gospodin Švab će nam se obratiti. Hvala. Roza, nažalost, nije mogla e, doći ovdje danas, ali evo da vas e, izvijestim e, što se dogodilo 27. lipnja na trijalogu. Roza je vas je htjela izvijestiti o tome što smo mi postigli u odnosu na područje primjene i primjenjivo pravo. Još uvijek preostala otvorena pitanja odnosa se na područje primjene i unatoč nastojanjima malteškog predsjedništva mandat je bio vrlo slab nismo mogli zadovoljiti očekivanja parlamenta, niti očekivanja potrošača, ali parlament je bio izrazito fleksibilan. Budući da je to bio posljednji trijalog Malteškog predsjedništva, Ruža i e, izvjestitelji u Sjeni htjeli su zahvaliti Malteškom predsjedništvu i raduju se na dolazećem radu sa estonskim predsjedništvom. Borba protiv diskriminacije u digitalnim uslugama kao što su e-knjige, e, softver i igrice, zatim e, pravila protiv pasivne prodaje. E, to su pitanja koja ostaju otvorena i koja su od ključne važnosti. Ruža smatra da su od ključne važnosti za geoblokiranje i da um, naše tržište mora biti otvoreno kako bi ostalo konkurentno na globalnoj razini. Sljedeći sastanak eh, trijalogu držat će se na, u nakon ljeta. Hvala Andreas na ovoj um, eh, obavijesti, a sada prelazimo na E, sljedeću točku. E, radi se o vašem e, dosjeu ispitivanje proporcionalnosti prije donošenja novih propisa u području profesija. Sada ćemo razmotriti nacrt izvješća. Ispitivanje proporcionalnosti jest dijelom paketa o uslugama, a gospodine Švab, vaše izvješće uključuje neke amandmane. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Prije svega bih unaprijed se želio zahvaliti na dobroj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni, no isto tako i sa tajništvom i svim suradnicima. Do sada je sve odlično funkcioniralo. Također se me je drago da je e, zastupnik formati ovdje i ponovno zdrav. Dakle, u smislu proporcionalnosti koliko možemo djelovati i kako možemo zajednički oblikovati te propise tako da na posljedku e, možemo na unutarnjem tržištu osigurati da države članice preuzimaju svoju odgovornost za jedno pravedno rješenje reguliranja, reguliranih profesija na unutarnjem tržištu, a istovre, istodobno da zadrže svojinu nad unutarnjim tržištem. Upućujem na radni dokument u kojem razmatram najbitnija politička razmišljanja, prije sve svega je najvažnije da ovaj paket, za razliku od prethodnih prijedloga, e, ne slijedi čisto pravo reguliranje, već razmišlja o tome na koji način to reguliranje može postati uspješno i upravo to je ono što je najbitnije ovom odboru. Drugo, radi se o tome da moramo to se gledati i u njemačkom kontekstu. Mi smo zahvalni da nakon načela subsidijarnosti imamo mnogo udruženja samostalnih profesija koje imaju vlastitu odgovornost i mogu same rješavati mnoge probleme, ne samo vezano uz kvalitetu i nadzor reguliranih profesija, već i u mnogim drugim elementima koje su relevantne za unutarnje tržište. I upravo ta odgovornost dionika je nešto što ovim paketom za usluge ne smijemo oštetiti, ne smijemo naškoditi tome, već sve profesionalne e, struke i regulirane profesije moramo pozvati da se još intenzivnije udružuju i sami reguliraju svoju profesiju na unutarnjem tržištu i donose odluke. Naravno, sve odluke se moraju donositi sukladno pravilima unutarnjeg tržišta. Najbitnije točke izvješća su vam sigurno već poznate, pa neću sada detaljnije u njih ulaziti. Mislim da obzirom da postoje ovako raznovrsne regulirane profesije i zato ne smijemo pretpostaviti da sve te profesije možemo kontrolirati na razini EU, a to iz praktičnih razloga nije moguće. Jednostavno moramo vjerovati da organizacije u državama članicama, profesionalne udruge, strukovne udruge, da će one odraditi tu zadaću i to sukladno pravilima unutarnjeg tržišta. I zato je 6.1 e, E, vrlo bitan, tekst jer on e, spominje korištenje unutarnjeg tržišta, ali na posljedku se može razjasniti kako se neka konkretna pitanja i problemi mogu riješiti bez diskriminacije. Članak šest je stoga najbolje mjesto da se to riješi, a ne članak prvi kao što je to vijeće napravilo, jer mora biti odmah jasno da područje primjene se na taj način regulira. Dakle, ne možemo reći to će biti tako ako države članice učine to i to. Područje primjene mora biti jasno definirano ali se moraju uzimati u obzir e, kriteriji proporcionalnosti iz članka 6. i tako e, da tijela nadležna država članica imaju dovoljno slobodnog prostora da donose svoje odluke. Drugo, e, preispitivanje od strane komisije se treba usjetočiti na najbitnije promjene, jer nema smisla da tekst u kojem se izmijeni samo nekoliko zareza se mora podvrgnuti jednom sveobuhvatnom preispitivanju od strane komisije. Moramo razlikovati sa sadržajne izmjene i sve naravno se mora odvijati sukladno unutarnjem tržištu i nediskriminacijski. E, kolega Zulo je tu intervenirao. Možemo se pobrinuti da ako neka država članica to čini neproporcionalno, tada u kontrolu može provoditi komisija samo u toj državi članici i to na način na koji je komisija prvotno predložila. Upravo to je tema da od provedbe moramo doći do od pravila moramo doći do provedba, provedbe i izvršenja, ali ne sve pokušati nadzirati i kontrolirati odjednom, u jednom paketu preispitivanje kriterija sukladno četvrtom stavku članku šestom se ograničava, jer kumulativni učinak pojedinačnih kriterija se je manji, zato smo izbrisali riječ kumulativni. I drugo, posljedice četvrtog stavka članka šestog e, su kriteriji koje ne smijemo razumjeti samo negativno, već to su mogući kriteriji koji se mogu primjenjivati i sve to može imati i pozitivne posljedice. Dakle, kontrola kvalitete, kvaliteta nadzora, to nisu negativni kriteriji, već mogu poticati tržišno natjecanje. Ako su sukladni unutarnjem tržištu i nisu diskriminacijski. Također u četvrtom stavku članka 6, e, uvodna izjava 20b, tu se također to spominje, moramo govoriti koji su problemi najizraženiji kod usluga na unutarnjem tržištu. Kod pojedinačnih podnositelja zahtjeva koji traže licencu obavljanja svoje profesije u nekoj državi članici i e, tada se to odbije, to je iznimno neugodno. No, postoje i mnoga druga pravila koja također mora biti proporcionalna jer naravno da strukovne udruge u državom članicama moraju se podvrgnuti preispitivanju proporcionalnosti, no s druge strane pružatelji usluga moraju imati mogućnost države članice natjerati da budu proporcionalne. To se ne pojavljuje samo kod reguliranja profesije, već u mnogim drugim područjima. E, I zato mi je vrlo bitno da upravo u ovom stavku članka 6 E, možemo se razmotriti koji problemi se pojavljuju kod primjene načela proporcionalnosti. To je nešto što se ne pojavljuje samo kod ove direktive, već i drugdje. I ono što je otvorilo vrlo žučnu raspravu je pitanje koje je vezano i uz e, medicinske profesije koje nisu regulirane na razini EU-a. E, postoje profesije koje moraju biti izuzete iz ove direktive, no presude koje se spominju u ovoj direktivi se tiču e, profesija, zdravstvenih profesija koje se bave liječenjem ljudi i lijekova za ljude. Stoga i onako nećemo moći napustiti provjeru proporcionalnosti. Jedino rješenje koje proizlazi iz tog izuzeća je da te profesije se ne mogu regulirati unaprijed od strane komisije, već ex post evaluacija se mora primijeniti. O tome moramo razgovarati i zanima me što će, što misle kolegice i kolege. Nadam se da sam vam ovim omogućio kratki uvid i pregled u ovaj zakonodavni dosje. Hvala. Hvala lijepa, Andreas. Predlažem da odmah e, čujemo izvjestitelje u sjeni. Prije svega e, gospodin e, Koferati. Hvala. Želim zahvaliti Andrasu Švabu i to ne samo iz formalnih razloga. Riječ je o vrlo složenom pitanju na raspravi. I mi dobro poznajemo ovu problematiku jer se stalno pojavljuje našim raspravama. I trebamo zapravo nastojati uskladiti različite uvjete u zemljama članicama, ali ne oduzimajući im pritom samostalnost, nego naprotiv pronalazeći elemente koji nas približavaju zajedničkom zakonodavnom okviru. Tekst koji je podnijela komisija ne ide u tom pravcu. Mislim da je on previše krut sa nekim nepotrebnim prisilama i iskrivljavanjima i prema mojem klubu, a to je mišljenje s kojim se potpuno slažem, taj prijedlog treba u potpunosti preraditi. Andras je počeo s time i mi moramo dalje nastaviti raditi u tom e, pravcu kako bismo ostvarili politički cilj najveće moguće usklađenosti što ne oduzima samostalnost e, niti operativne sposobnosti zemljama članicama. Htio bih se osvrnuti na neka pitanja koja su već spomenuta ukratko. Prvo, mislim da uvijek treba imati fleksibilne tekstove, ali e, razmjerne onim e, promjenama koje se uvode. Dakle, trebamo se pozabaviti osjetljivim pitanjem ravnoteže. Ako postoji nesrazmjer on između onoga što želiš ostvariti i sredstva kojim se koristiš, e, ne samo da ćeš ne ostvariti cilj, nego ćeš i iskriviti ideju koja stoji iza toga. I drugo, ono što je govorio Andreas, moramo omogućiti zemljama članicama da pri strukovnom uređenju zauzmu druge pristupe. Polazište i krajnje odredište moraju biti isti, putovi ka ostvarenju toga mogu biti drugačiji, ali pri tome je važno da se jednostavno ne ispuste iz vida načela kojima se treba ravnati. Zbog toga treba razmotriti ponovno kriterije iz članka šestog. To treba biti razmjernije i e, neupitno neutralno. Loše formulirani kriteriji mogli bi potaći ponašanje u zemljama članicama koja neće omogućiti ostvarenje cilja, nego možda ostvarenje nekih drugih e, svrha. Dakle, treba postaviti na vrlo neutralan način te kriterije. Dakle, iz tih razloga u svjetlu fleksibilnosti i samostalnosti zemalja članica prijedlog komisije da se ustroji jedan sustav nadzornih tijela nije dobar, treba ga odbaciti jer bi to ometalo normalne aktivnosti koje inače trebaju obavljati zemlje članice. U svjetlu e, postojanja tolikih udruga koje su se na različiti način, ali vrlo intenzivno i srastveno pozabavile i ovim pitanjima, i takve udruge postoje u svakoj zemlji, naravno da treba postojati transparentnost, kao što sam rekao, ali isto tako trebamo uspostaviti sustav e, stalnog savjetovanja sa dionicima. No, to ne znači da moramo prihvaćati mišljenje drugih e, nužno, nego uvijek imati raspravu što će omogućiti izvjestitelju da iznađe najbolju moguću ravnotežu, jer uvijek je vrlo korisno znati koje je mišljenje samih korisnika o ovom prijedlogu. Dakle, stalno savjetovanje sa dionicima svakako je korisno, a to može prerasti u jednu potvrđenu praksu i u izradi bilo kakvog zakonodavnog prijedloga to može u načelu vrijediti i za ostale prijedloge. U Andreasovim prijedlozima, međutim, postoji nešto što ne nailazi na moje potpuno odobravanje, a to je uvođenje jednog e, sustava za e, prekogranične odnose, ali e, mislim da se to upliče u i druga područja i u druge odredbe i zbog toga mislim e, da bi to moglo predstavljati prepreku na e, započivanje radnika i mislim da bi se o tome trebalo razgovarati i u drugim odborima i u drugim e, dokumentima i dakle tu bi se trebalo drugdje riješiti probleme prekograničnih radnika. I još jedna napomena koja se tiče zdravstva. Iz razloga koje je naveo Andreas, a želim dodati zapravo da je riječ o vrlo osjetljivom e, sektoru, što nije slučaj da ga ne uređuje europsko zakonodavstvo, nego tu postoji jedan veliki prostor za manevar u zakonodavnom smislu zemalja članica. Dakle, to se tiče e, zdravstvenog sustava, ne e, standarda koji su inače univerzalni. Dakle, nije slučaj da su udruge, bilo pacijenata, bilo drugih struka u tom području doista uključene u cijeli postupak i mislim da bi iz e, cijelog ovog područja trebalo isključiti pitanje zdravstva i cijelog zdravstvenog sustava. Dakle, ovaj sektor treba izgraditi za budućnost, no trebamo uzeti na znanje da je ovo sada objektivna situacija i kako bi ovaj prijedlog što brže napredovao, mislim e, da ne treba dovoditi u pitanje ovo izuzeće koje je već utvrđeno i koje smatram da bi trebalo potvrditi. Još jednom hvala Andreasu. A s njime i sa drugim izvjestiteljima u Sjeni i potvrđujem da ćemo e, raditi na najboljem, pod time mislim najučinkovitijem rješenju kako bismo što e, prije postigli sporazum oko ovih pitanja. Hvala. Hvala gospodine Kaferati. Sada je na redu gospodin Sulik e, u ime kluba EKR. Međutim, e, njega nema, ali gospodine Švaba, e, on će vam e, proslijediti svoje komentare. A sada gospodin Selimović za ALDE. Hvala lijepa. Prije svega dozvolite mi da zahvalim gospodinu Švabu na izvješću, na nacrtu izvješća koji je izvrstan temi za naš rad želim naglasiti zašto je ovaj prijedlog o ispitivanju proporcionalnosti od ključne važnosti. Kao što smo već rekli, postoji 5500 e, reguliranih profesija širom Europske unije, a način na koji se te profesije reguliraju se uvelike razlikuje u različitim zemljama, što ima naravno negativan učinak na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, ali isto tako ima negativan učinak na kretanje po Europi ljudi koji rade u tim profesijama. Ako vi potrošite novac, vrijeme i trud i, i, godine i godine rada kako biste postali arhitekt ili pravnik, trebalo bi biti moguće da radite negdje drugdje nego u svom rodnom gradu. I zato mislim da je ovaj prijedlog od ključne važnosti. Komisija u svojoj studiji učinka e, nam e, daje neke interesantne brojke, licenciranje i regulacija. E, bi mogla imati nekog učinka, ali samo na određeni mali broj na određeni mali broj e, profesija. To bi imalo utjecaj samo na e, plaće tih ljudi, ali i kod kuće, a ne u drugim. A isto tako, licenciranje bi moglo biti povezano sa velikim e, gubitkom radnih mjesta. Što znači da ste potrošili pola života da postanete arhitekta ali onda ustanovite da zapošljavanje u vašoj profesiji zbog regulacija ne ide kako treba. I zato ćemo mi e, predstaviti svoj ambiciozni prijedlog koji će se pozabaviti nedostacima. A prije nego što pričam izravno na ovaj prijedlog, htio bih još jednom reći jasno da mi ne pokušavamo regulirati profesije na europskoj razini. Svi su to već rekli, potrebno je to dodatno naglasiti. Nije nam eh, cilj eh, spriječiti državne članice da same odrede razinu zaštite. Još uvijek će ta ovlast biti na državama članicama. Mi samo pokušavamo stvoriti mogućnosti da se That's what we are doing. Coming to the draft, which I think is, is good, allow me now to share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 on uh, the notification. Um, so I would like to give uh, immediately the floor uh, to the uh, rapporteur, and it's uh, Mr. Gutierrez uh, Prieto, please. Sí, gracias, Presidenta. Buenos días. Hemos eh, presentado un borrador de, de informe después de hablar con, con mucha gente